We're starting. <laughs> Colleagues, let's get started. We have some serious voting to, do. Dakle, kolege, možemo započeti. Sada krećemo sa glasovanjem. Dakle, prema e, tradiciji predsjednika Buzeka trebali bismo započeti prvo sa probom za glasovanje. Dakle, počet ćemo sa e, probom. Nadam se da ste ponijeli svoje kartice za glasovanje. Evo, možemo isprobati, funkcionirali. Jeste li spremni za Božić? Evo, dakle, to je pitanje koje vam postavljam. Glasujte, da ili ne. Dakle, ja nemam karticu, mislim da bi trebalo funkcionirati. Dobro, dakle elektroničko glasovanje bi trebalo funkcioniranje, znači otvaram postupak glasovanja. Jeste li spremni za Božić, to je pitanje koje vam postavljam. Dobro, zatvaram glasovanje. Evo, funkcionira. Da, vidi se da vas je dosta spremno za Božić. Dobro, krećemo sa prvim glasovanjem, znači nacrt mišljenja u susre strategiji digitalne trgovine. Izvjestitelj je gospodin Butikofer. Dakle, imamo amandman, e, kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Samo da budemo sigurni. Amandman 9. Molim vas elektroničko glasovanje. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 3 za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Amandman 16 e, po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, dobro, usvojeno, drugi dio za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo da budemo sigurni. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Možete li se možda pomaknuti na mjesto e, pored? Možda će ono funkcionirati. Ali većina je jasna. Usvojena. Dobro, amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Amandman 21 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Molim vas, amandman 21, elektroničko glasovanje. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Većinom usvojeno. 22 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da moramo i ovaj provjeriti. Molim vas, amandman 22, elektroničko glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 23 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromisni amandman 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 26 u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Kompromisni amandman 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 37 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 308 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromisni amandman 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromisni amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 50 za, protiv, suzdržani. Trebali bismo i ovaj provjeriti. 50. amandman, elektroničko glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 47 za protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromisni amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ispričavamo se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave je amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. Sada idemo na konačno glasovanje, poimenično glasovanje. Elektroničko glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Čestitamo izvjestitelju gospodinu Bütikoferu. Idemo sada točku pet dnevnom redu. Riječ je o nacrtu izvješta o sporazumu o znanstvenoj tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske republike Egipta kojom se utvrđuju znači e, uvjeti za sudjelovanje u primi. Idemo sada znači elektroničko pojmenično glasovanje, glasovanje otvoreno. zatvoreno, Usvojena. Točka broj šest, opet ponovno prima, eh, a riječ je o Europskoj uniji i alžijskoj narodnoj demokratskoj republici, znači izvjestiteljica Sakorafa, pojmenično glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvojeno. Točka broj sedam, Prima i Libanonska republika, izvjestiteljica Rafa ponovno. Elektroničko pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Imamo točku broj 8. Prima i Kraljevina Jordan. Pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I ovo je usvojeno. Dobro, imamo točku broj 9. E, imenovanja za upravni odbor ACERA. Izvolite. Elektroničko glasovanje za punopravnog člana gospodina Ajsera. E, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Prihvaćeno imenovanje. Glasovanje broj 2. Gospođa Brita Thompson kao zamjenski član. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Imenovanje je odobreno. I imamo, znači, usvajanje kandidata, imenovanje kandidata. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno prihvaćeno. Zahvaljujem vam. Ja vjerujem da je gospodin Herzog ovdje u sobi s nama. Čestitam vam na imenovanju. E, želimo da imate uspješan rad na novoj poziciji. Zahvaljujem. A sada je glasovanje gotovo i krećemo na desetu točku dnevnog reda. Dakle, riječ je o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, priprema stajališta parlamenta o e, višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine. I izvjestitelj za mišljenje je gospodin Marinescu iz kluba Pučana. Evo, možemo ponovno započeti za minutu. Krećemo sa točkom broj 10. So, dear colleagues, um, we are missing a, a rapporteur, so we're just going to... Kolege, e, izvjestitelj nije još stigao, pa ćemo zapravo sada preći na 12. točku dnevnog reda i nekako raditi natrag a sada ćemo se dakle baviti izvješćem o elektronskom e, komunikacijama i e, Prvi uvodni trijalog održao se u srijedu 25. listopada, a cilj bi bio da se dogovori novi okvir za elektroničke komunikacije najkasnije do travnja sljedeće godine. Pa ću zato dati riječ gospođi Del Castillo. Imate dvije minute. Hvala. Evo, vrlo ste dobro opisali sadašnju situaciju. Prvi trijalog održao se 25. listopada, a e, drugi će se održati u prosincu, 6. prosinca i dalje pod estonskim predsjedanjem. Moram reći da je e, prvi trijalog e, bio trijalog gdje se odgovorilo zapravo na onu veliku većinu koju smo imali na našem odboru e, kada smo podržali mandat. Glavni cilj svega toga jest da se podrže ulaganja kako bi se razvile mreže vrlo visokih kapaciteta kako bi se mogla razviti e, mreža 5G. Odnosi se na tri dijela, spektar, e, pristup i usluge. Na sljedećem trijalogu ćemo se u velikoj mjeri usmjeriti na spektar i pokušat ćemo završiti sve što možemo pod estonskim predsjedanjem, dok je sljedeći na redu Bugarska koja će predsjedati Europskim unijom i već sada sudjeluje u trijalogu. Inače, surađujemo odlično, a htjeli bismo u prvom tromjeseću 2018. godine završiti naš rad. Evo, takva je situacija sada. Nismo još se usaglasili i postigli dogovor zato što smo tek počeli, ali e, stvari dobro teku. Hvala vam gospođo Castillo i e, e, želimo vam sve najbolje na sljedećim trijalozima i u ovom vrlo važnom radu. Hvala puno. Prećemo sada dakle na 11. točku dnevnog reda, prijedlog uredbe e, Vijeća Europskog parlamenta o europskim poslovnim statistikama. Izvjestelj iz e, Europske pučke stranke je gospodin Levandovski. Moram naglasiti zbog problema s informatičkim sustavom do kojeg je bilo došlo u Europskom parlamentu, još uvijek nemamo sve e, jezične inačice. Ali, e, eto, ovo je prva rasprava i 15 minuta smo odvojili na to. Ne moramo svo to vrijeme posvetiti na to, ali daću riječ gospodinu Levandovskom, izvolite. this Uh, with the so uh, Dakle, Riječ je o okvirnoj uredbi statistika, odnosno poslovne statistike, a komisija je ta koja ovim prijedlogom pokušava dati odgovor na sve veću potražnju za visoko kvalitetnim statističkim podacima. Dakle, ovo nije jedina statistička inicijativa koju je komisija pokrenula Pokrenuo se već čitav niz eh, pitanja vezanih uz eh, statistiku u poljoprivredni parlament, to zna i također statistike na eh, društvu, na socijalnom planu. Možemo reći da je ovo jedna od uredbi, odnosno revizije uredbe u okviru refita kojim će se pokušati e, ukinuti deset e, tekstova i zamijeniti deset e, propisa i zamijeniti ih sa jednim jedinstvenim dokumentom. To će biti pozitivni korak koji će omogućiti da se pojednostavi poslovna statistika. Dakle, rekao bih da je to jedan vrlo zahtjevan pothvat, pogotovo za one koji moraju prikupiti sve te podatke. Ponavljam, riječ je o pojednostavljenju, riječ je o tome da slijedimo e, sustavni pristup u prikupljanju statističkih podataka, ali da i to prikupljanje podataka e, proširimo i na one sektore usluga koji do sad nisu bili pokriveni. Dakle, do sada se to odnosilo prvenstveno na proizvodne aktivnosti poduzeći, na njihovu statistiku, a sada prikupljanje podataka želimo proširiti i na sektor usluga. E, mi smo surađivali sa izvjestiteljima u Sjeni, ali i sa svim drugim dionicima koji su aktivni u tom sektoru. Naravno, onaj krajnji korisnik je taj koji bi trebao imati najviše koristi od tih informacija. E, mi se ovdje želimo e, temeljiti i na neutralnosti ili uštedi troškova, odnosno moramo stvoriti e, korist i prednost, ali i povećati uštedu i učinkovitost, odnosno moramo biti u skladu sa pristupom komisije odnosno u skladu sa inicijativom Eurostata. Predloženo je 27, podneseno je 27 amandmana koji pokrivaju različite sektore. Riječ je o ograničenim dodacima tim statistikama koji su, e, za koje su predani zahtjevi, također referentna razdoblja. Ne bih sada htio ulaziti u detalje svih tih amandmana, zato što je riječ o stručnim pitanjima. Govori se i o dodatnim administrativnim troškovima, što je iznimno važna stvar. Još jedno važno pitanje je i sigurnost podataka te metodologija koju će se slijediti, a cilj je da imamo što je niže moguće troškove. Evo ponavljam, mi ovdje djelujemo po principu neutralnosti troškova, moramo E, čitavo to korištenje prikupljenih podataka učiniti što jednostavnijim i za poduzeća i za krajnje korisnike. Ne bih htio ništa više nadodavati u ovoj prvoj raspravi. E, mi se ovdje savjetujemo međusobno, e, ja sa izvjestiteljima u sjeni. Vrlo nesrpljivo očekujem mišljenje svih vas, a ono što mi je iznimno bitno, a to je da odgovorimo na tu veliku potražnju za prikladnijim i sofisticiranijim podacima e, što je kraće moguće kako bismo čitav sustav iskoristili, e, učinili puno e, pravodobnim za sve one koje ga koriste. Zahvaljujemo se da dajem riječ gospodinu Telički koji je prvi izvjestitelj u Sijeni. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Lewandowski govorio je kratko, a i ja ću biti čak kraći i to je sasvim dobrih razloga. Naime, ja mislim apsolutno jednako kao izvjestitelj koji ima vrlo razuman pristup koji se temelji na pravim kriterijima i pravim načelima. Gospodine Lewandowski... Eto, uvjeren sam da ćemo se uskladiti s ciljevima iz e, prijedloga komisije e, u osnovnim e, načelima. Osobno imam ipak nekoliko primjedbi. Prva primjedba odnosi se na procjenu utjecaja. Naime, tražit ću da procjena utjecaja bude puno uvjerljivija u smislu toga da se prouče kakve će to implikacije imati, kakve utjecaje. Gospodin Levandovski je rekao kakve su dakle to implikacije za tvrtke, naročito za mala i srednja poduzeća. Jer u moram reći da niti prijedlog, niti studija utjecaja nisu u potpunosti uvjerljivi u odnosu na sam refit. Ali e, inače e, e, moji amandmani bi bili vrlo slični onima gospodina Levandovskog. Naši, se uredi, naši uredi surađuju i zato moram reći da ste vi gospodine Levandovski uložili upravo one amandmane koje bih i ja bio uložio. Dakle, koherentno moramo raditi i radimo zajedno i e, tu smo se sasvim uskladili i mislim da ćemo, zahvaljujući ovim amandmanima, poboljšati prijedlog u odnosu na sadašnji. Što se drugih stvari tiče, ponovio bih jednostavno ono što je rekao gospodin Levandovski, pa neću duljiti. Jednostavno ću zaključiti time što ću reći da me pristup gospodina Levandovskog u potpunosti zadovoljava i da se u velikoj većini slažem s amandmanima koji su uloženi i uvjeren sam da će izvjestitelj načiniti dobre kompromisne amandmane te da ćemo pred ovim odborom imati dobar prijedlog. A ostalo prepuštam tehničkim dogovorima između izvjestitelja i drugih izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepa. Želi li netko od izvjestitelja e, i članova odbora uzeti riječ? Možda riječ želi uzeti predstavnik komisije. E, je li među nama predstavnik komisije? Izvolite. Hvala lijepa. Naravno, komisija pozdravlja prvi prijedlog što ga je predstavio gospodin Levandovski cijenimo njegovo poznavanje tematike, a vidimo da se u njegovom prijedlogu izvješća on pokazao veliki interes. Dakle, izvješće je u dobrim rukama. Postoje neke politička pitanja koja se postavljaju i hvala odboru ITRE što nam sada omogućuje da ta pitanja pojasnimo. Uredbom FRIPS komisija želi postići više ciljeva. Glavni od njih su sljedeći. Najprije da konačno odgovorimo na dugoročna pitanja korisnika podataka kao što je Europska središnja banka. Drugo, da se smanji opterećenje za poduzeća. Treće, da ostanemo relevantni i na srednji i na dugi rok tako što ćemo unijeti mali element fleksibilnosti kada se bude radilo o podacima i zahtjevima za podatke, za eh, zahtjeve za podatke, dakle za ICT, EID i inovacije, dakle istraživanja i razvoj. Bez toga ćemo teško pratiti ono što se događa u gospodarstvu. Velik broj amandmana koji predlaže izvjestitelj u velikoj su mjeri prihvatljivi komisiji i lako ćemo im se prilagoditi. Ipak potrebno je pojasniti neke od predloženih amandmana kako bismo bili sigurni da dobro shvaćamo cilj koji ti amandmani imaju. Nekoliko od predloženih amandmana, ako smo ih dobro razumjeli, mogli bi imati kao rezultat toga da se e, ovim aktom ne postigne željeni cilj. E, zato bismo htjeli pojašnjenja e, po pitanju određenih amandmana koje nas brinu. Ono što nas najviše brine jest u amandmanu 28. u prilogu drugom koji se odnosi na vremensko razdoblje vezano za cijene za kratkoručne statistike vezano e, za to e, da se radi o osam varijabli koje se traže na mjesečnoj osnovi. Od tih osam varijabli samo dva su nova u tom smislu da se traže mjesečno. Preostalih šest i onako već jesu na mjesečnoj osnovi. Amandman bi se dakle vratio na sadašnju situaciju. Od dvije nove varijable, a to je pokazatelj prometa za usluge i e, pokazatelj proizvodnje za usluge, moram reći da više od polovine država članica već i onako imaju te statističke podatke. A radi se inače o jako važnom zahtjevu Europske središnje banke još od 2000. godine. Zaista je bitno kako bi se te podaci imali, naime za predviđanje BDP-a i za buduću izradu europskih monetarnih politika. Nadalje, u amandmanima 15. i 16. koji se odnose na upisnik eurozone gdje se kaže da nekoliko osoba u nacionalnim statističkim uredima imaju pristup svim međunarodnim e, multinacionalnim skupinama. Ti statističari obvezni su biti, se pridržavati povjerljivosti. To je jako bitno jer ako statističari u državi članici želi ispravno jednu pravnu jedinicu smjestiti u jednu globalnu e, grupu, on e, mora e, imati te prekogranične informacije jer inače neće znati da ta pravna jedinica ulazi u tu skupinu. Dakle, to je stvarno bitno za taj posao, a naravno oni se obvezuju na povjerljivost, odnosno da ti podaci ostanu tajni. A nadalje, amandman 22. međunarodne statistike za usluge za prema karakteristikama i načinu opskrbe. To je jako važno u trgovinskim pregovorima. Sada se takve statistički podaci ne prikupljaju, međutim postoji veliki pritisak kako bi se oni počeli prikupljati oni mogu biti predmeti budućih pilotskih studija i za europski statistički sustav kako bi razvio takve statistike jer e, to je nešto što će biti važno za one koje politike oblikuju i kojima takvi podaci trebaju. Člankom, amandmanom 22. ako se takav važan signal ne bi dao. Što se tiče amandmana 8., 9. i 10. Oni su više tehničke prirode i zapravo bi za njih trebali dulja obrazloženja i koji, grafički prikaz toga. Vjerojatno u ovakvom preliminarnom izvješću zato nije bilo niti mjesta niti vremena. Međutim, komisiji bi bilo jako drago da se ta pitanja riješe na tehničkom e, sastanku između Europskog parlamenta i komisije, bude li to moguće. Hvala lijepa. Sada ponovno dajem riječ gospodinu Levandovskom za komentare. Hvala lijepa. Jako mi je drago da gospodin Telička kaže da se više manje slažemo i zaista ovo treba biti e, pravi refit, jako je važno da imamo samo jedan e, pravni akt umjesto deset, ali to ne treba zahtijevati dodatne naporne, odnosno puno više statističkih podataka. Hvala lijepa predstavnici komisije. Jasno mi je da se e, statistika Europske unije mora razvijati usporedno s poslovnim svijetom i razvojem poslovnog svijeta, ali e, tražimo fleksibilnost od e, e, poslovnog svijeta i ne smije nas iznenaditi ako oni ne budu imali dovoljno vremena za prilagodbu. To je općenita primjedba. Što se konkretnih stvari za danas govorimo da vraćamo se na tromjesečne statistike o cijenama jednom mjesečno mislim da nije dovoljno. Mislim da se uglavnom radi o statističkim podacima koje se daju svakog tromjeseća. Što se tiče nekih statističkih zavoda, primjerice u Poljskoj iz koje ja dolazim nije problem dati te podatke na mjesečnoj osnovi, dok u drugim zemljama to može biti problem. U e, mom amandmanu htio sam se ograničiti na one zemlje koje imaju barem i jednu pravnu jedinicu multinacionalne tvrtke na svom e, teritoriju. Što se tiče pilot projekta vezan e, za Eurostat i za trgovinske statističke podatke, za podatke o trgovinskim pregovorima, to se može napraviti, ali nisam zapravo već vidio da se to najavljuje u uredbi. No tome možemo još razgovarati. Ono što nam je drago jest vidjeti da pozdravljamo da će se stvari sistematizirati i da e, umjesto deset pravnih akata će u budućnosti biti samo jedan. E, dva dijela vaše inicijative o poljoprivredi i o e, socijalnim aspektima. Dakle, to je nešto što još nije napravljeno i moramo imati na umu da e, bi se možda mogao zatražiti preveliko administrativno opterećenje što zaista moramo imati na umu i moramo ih napraviti adekvatnim za korisnike. A uvjeren sam kao bivši povjerenik umjesto svega da ćemo naći dobar kompromis. Hvala lijepa. Rok za ulaganje amandmana je do 30. studenog 2017. godine. Gospodine Levandovski, najljepša hvala na ovim zaključcima. Vraćamo se sada na desetu točku dnevnog reda o sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju i e, za stav Europskog parlamenta o tome. Koliko sam shvatio, gospodin Ilić će govoriti u ime izvjestitelja. E, hvala lijepa. Gospodin Marinesku se ispričava, nije mogao doći na ovaj sastanak. E, gospodin Marinesku daje vrlo cjelovit prijedlog. U osnovi pokrivamo važne elemente vezane za e, proračun koji se odnose na odbor ITRE. Od e, politika industrijske strategije do razvoja tržišta energetikom, jedinstvenog digitalnog tržišta, traži se bolje koordiniranje među pojedinim instrumentima. Sve je to vezano za mala i srednja poduzeća, za informacijske i komunikacijske tehnologije. Ovdje govorim i o obzoru 2020. godine, proračunu e, za e, svemir i e, za program za obranu, novi program za obranu. Evo, pučani otvaraju sada ovaj e, krug, odnosno e, se javljaju i mi mislimo da se možemo pozvati na konkretnu brojku u smislu e, toga da bi države članice izvojile 3% za istraživanja, a druga mi smo već izdvojili 100, odnosno odredili 120 milijuna za okvirni e, program broj 9. I ne bi nam bilo drago da se vadi novac iz, iz e, sektora istraživanja i razvoja i da ga se stavlja u EFSU. Mi ovdje govorimo o potrebnim sinergijama, o nedostatku ulaganja a e, moram reći što se tiče proračuna, da bismo se htjeli e, pozvati na instrument paušala, na jedinstveni e, revizije i mislimo da bi se cijeli sustav trebao zasnivati, cijeli program trebao zasnivati na bespovratnim zajmovima. To je sažetak e, onoga što naš izvjestitelj misli o ovom izvješću. Hvala lijepa. Sada najprije e, gospođo Verenka, kao prva izvjestiteljica u Sijeni. Zahvaljujem. Drage kolegice i kolege, Nažalost, e, zastupnik Gajer danas e, nije mogao biti s nama. On je na odboru za mirenje za proračun za 2018. godinu i zato me zamolio da se javim u njegovo ime. Zahvaljujem izvjestitelju Marinesku. Postoji nekoliko važnih točaka na koje moramo podsjetiti u tom izvješću i koje podržava i zastupnik Gajer. A to je potreba da imamo financijske instrumente koje će nam omogućiti da dovršimo jedinstveno digitalno tržište i također unutarnje tržište. E, kao izvjestitelj kao, kao i izvjestitelj i mi smatramo da je nužno osigurati osigurati e, dovoljno sredstava za svemirski program. Postoje nekoliko aspekata u ovom izvješću koje bismo htjeli naglasiti. Jako je važno da Europska komisija stavi naglasak na stvaranje novih radnih mjesta i rast, gospodarski rast, da se odvoje nova sredstva za istraživanje i inovacije, posebice u onim sektorima koji se tiču klimatskih promjena i energetske učinkovitosti. Ovdje govorim i o programima kao što su Kozmo, također i programi za malo i srednje poduzetništvo koji se moraju nastaviti zato što su upravo oni e, okosnica naše ekonomije. E, nama trebaju e, svi mogući financijski instrumenti e, kojima će raspolagati i naše agencije kako bi se mogle suočiti sa sve više izazova i zadaća koje će biti pred njima. Postoji nekoliko programa koji su već e, dovršeni, postoji neki novi programi kao što su EFSU, te programi Europskog fonda za obranu u, kojem se ne smiju rezati sredstva. Također ne smijemo rezati sredstva u svim e, znači, dobrotvornim programima i smatram e, da ćemo kroz naše amandmane koje će podnijeti zastupnik Gajer uspostaviti dobru suradnju sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sijeni. Zahvaljujem. Gospodin Hvala gospodine predsjedatelju. Već je puno rečeno a i u prošlosti je rečeno puno. Imamo neke osnovne načela koja po mom mišljenju je izvjestitelj uzeo u obzir. Dozvolite mi da možda kažem nešto općenito, a to bi nam moglo biti smjernica za budućnost i u budućim pregovorima Eh, o multinacionalnom eh, eh, okviru i o politici. Izvjestitelj je naglasio pitanje inovacija ako koje ne bi trebali biti na uštrb programa Obzor. Znamo na, osnovna načela koja su legitimna, ali također znamo da zbog nekih političkih promjena u nekim državama članicama postoje tenzije i ambicije komisije da se u budućnosti revidira e, financiranje iz Europske unije mm, e, i to ne u pozitivnom smjeru i to može biti na uštrb naših nekih politika, naročito programa koji se tiču inovacija i to je nešto što bismo trebali na umu i danas i u budućnosti. Ali isto se može odnositi i na to kakav ekosustav imamo u Europi i kako ćemo moći se naticati u budućnosti sa našim glavnim takmacima. Pitanje također se odnosi na financiranje i u budućnosti se moramo usredočiti čak i više na e, financiranje i sufinanciranje na e, perspektivne programe i sektore e, to je ono što što industriji treba, podrška, ali isto se odnosi, i to je ono za što je odgovoran e, odbor ITRE, na ostale područja koja imaju utjecaj na ekološki sustav i na regulatorno okruženje. Ponekad moramo razdvojiti financiranje od regulatornog okvira, iako su to dva, dvije strane istoga novčića iste medalje. E, ono što smo čuli u ime izvjestitelja je vjerojatno smjer e, u kojem ne možemo izreći nikakve negativne komentare, no za nas je teško razdoblje. Oprostite. Hvala. Ulazimo teško razdoblje gdje će doći do puno pritiska na e, budžet Europske unije i cijeli proces na koji sada otpočinjemo ima puno e, točaka koje će odrediti našu budućnost i treba će nam i još sustavni i konceptualni pogled o tome kako ćemo donositi politike. Eto, to bi ono što sam želio reći i vidjet ćemo kako se stvari odvijaju. Nemam e, velikih rezervi u svezi sa onim što je izvjestitelj predstavio. Hvala gospodine Telička. U ime zelenih dajem riječ gospodinu Tornišu, izvolite. Ja mogu nastaviti tamo gdje je Pavel e, stao. Političke pravo pitanje je sljedeće. Imamo 10 milijardi minusa, a puno ćemo, dakle, puno će, puno će se stvari razgovarati, a prvenstveno dakle dolazi e, novac e, za, e, u, mišljenju gospodina Marnesko nema ničega o resursima. Ako ne budemo imali svoje nove vlastite resurse, doći ćemo u, u U našem mišljenju moramo govoriti i o resursima i mislim da su dva područja gdje bismo trebali ima, dobiti vjerodostojnost u, publici. Tko, ako ne Europa e, ne, do, nije dala jeftini roaming. To su, radi, apsurdno govoriti o malim naknadama za svaku komunikaciju koja će nam u budućnosti E, omogućiti i, bolje stvari jer možemo pokazati da smanjujemo troške za svakoga građanina, a tako je isto i za električnu struju i plin ako ne budemo stvorili naše zajedničko europsko tržište da nismo stvorili tržište e, cijene nikad ne bi bila tako niske kao danas jer ako organizirate tržišta izvan e, granica koje je dovodite do optimizacije Moramo imati političku hrabrost u područjima u kojima možemo e, dokazati da Europa smanjuje troškove za građane i ako želimo nastaviti e, na taj način, to, je, to su područja u kojima možemo tražiti e, neke neku pomoć. Sljedeće je pitanje klima. Danas u Bonu, koji je ni daleko, otvaramo Fiji kop. E, dakle, konferencijom u Bonu predsjedava Fidžu, dakle, što se tiče financiranja klime u izvješću gospodina Marinesko, a o industrijskoj politici koja je povezana sa inovacijama, mislim da smo Također, zahvaljujući po inicijativima gospodina Ire i Carlos Mojdisa, sada e, puno bolje financiramo e, startupove i preuzimanje rizika, ali imamo veliki problem kada govorimo o velikim industrijskim projektima, PV-ima. E, treba, tu treba puno novca, a ne malo novca i mi mislimo da mislim da imamo pravi problem kako se suprostaviti Kini i Sjedini Sjedinjenim državama jer i za tih investicija e, velikih projekata je jamstvo američke države. kad govorimo o velikim industrijskim prostrojenjima, mi nemamo ništa slično. Gospodina Marinesko ima dobrih stvari u svom mišljenju, ali moramo nešto dodati. Što se tiče obnovljivih izvora energije, ako želimo E, optimizaciju koja će ići preko granica, nakon 2020 moramo staviti i mrkvu na stol. Ako vlade prekogranično rade zajedno e, u promociji e, obnovljivih izvora energije, ako imamo jamstva za te investicije, to će smanjiti troškove za sve nas i to je još nešto o čemu ću uložiti amandman. Hvala gospodin Turmos. U ime Goje imamo gospođu Sakorava. Izvolite, gospođa Sakorava, imate riječ. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom početnom pristupu ovoj temi koji je kritična tema koja priprema sajalište Europskog parlamenta i okvir mora biti temeljen na razvoju, a imati i e, socijalno društvo e, vizavi država članica, a izvan njih. Što se tiče e, izbora politike, to mora imati prioritet pred svim drugim, da li se radi o konkurentnosti i bilo kojoj drugoj paleti politici koju je inspirirana, inspirirana e, liberalizmom ili zajedničkim tržištem Europske unije. Javno ulaganje i potpuna ovisnost o ciljevima europskog semestra e, mora omogućiti da trenutna situacija sa kojim se suočava Evropska unija znači da nam treba novi poticaj, da, da moramo upravljati resursima i moramo se pobrinuti da smo, da budemo snažni i odinjeni prema svima koji nas gledaju iz, e, izvana. Bilo kakvi ustupci moraju biti utemeljeni na snažnom financiranju. Novi fond za stratešku politiku Evropske unije mora podržavati europsku industriju. Moramo imati prave i dobre programe. Kozme, na primjer, također moramo revidirati naše prioritete. Uz jedan preduvjet, svaki novi korak naprijed mora biti oprezan i mora odražavati politiku fleksibilnosti. Europska unija naravno mora se suočiti sa novim izazovima i moramo također uzeti u obzir financijsku krizu. Dalje, dalje pojednostavljivanje je nešto bez čega ne možemo. Mislim da moramo obratiti pozornost eh, svemu što proizlazi eh, iz eh, Brexita. To su kritični čimbenici za oblikavanje novoga okvira Evropske unije. Evropski parlament mora igrati dinamičnu i aktivnu ulogu u cijelom procesu mm, pregovaranja na korist Evropske unije. Hvala. Hvala, a sada drugi zainteresirani. Prvo, gospođa Kostad, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Prije svega zahvaljujem kolegi eh, Marinesku koji nažalost danas nije na sastanku. Hvala dakle na svemu što je napravio kad je izrađivalo mišljenje. Važno je da se podsjetimo da želimo imati proračun koji će biti na korist industrijskoj politici, a naročito inovacijama. Kako bi to sve bilo na razini naših ambicija dvije primjedbe. Prvo što se tiče svemirskih programa, moramo nastaviti razvijati naše velike programe Galileo i druge a također da razvijamo zajedničke tehnologije u izvješću koje smo izglasali e, kada smo radili na pitanju Europske svemirske strategije. Druga stvar je, e, druga primjedba, posljednja rečenica u posljednjem paragrafu. Gospodin Marinescu kaže da novac e, za program obrane se ne smije izdvajati iz drugih stavaka slažem se, ali to moramo uzeti u obzir tek nakon 2020. jer će prvi dio programa za obranu početi 2019. 2020. godine. Znamo kako je predstavljen program ulaganja za istraživanje za obranu e, na brzinu Prema tome nije unaprijed bio predviđen proračun, prema tome moraju se sredstva prenamijeniti i to iz financijskih e, pričuva. Moramo dakle tražiti negdje financijska sredstva 2019. 2020. godine kojima ne bismo trebali e, izdvajati u osnovi za, iz drugih e, tematskih područja, ali e, situacija je sada ovakva i trebamo uzeti u obzir te dvije faze razdoblja. Slažem se inače s kolegama da države članice trebaju e, za taj industrijski program za obranu staviti ruke u džep, dakle u razdoblje nakon 2020. godine. Sljedeći je gospodin Levadonski, izvolite. Dvije stvari. Prvo, ono što treba reći i tre odbor da treba definirati troškove za razvoj kosme i tako dalje. Dakle, slažem se. A drugo je naši vlastiti resursi koji nedostaju u izvješću eh, gospodina Marseskova no kao suizvjestitelj mogu vas uvjeriti da će to biti vrlo snažno naglašeno u Europskom parlamentu jer nas ne obeshrabruju mm, neuspjesi iz prošlosti. Ja se prisjećam zadnjega pokušaja da uvedemo vlastite resurse. Možda sa Brexitom imamo jednu malu mogućnost koju moramo iskoristiti, a treće je e, točka je naš problem. Ako parlament bude imao ambicijazne ciljeve finaliziranja MMF-a e, nakon 2020. prije izbora, prije e, izbora 2019. Iskreno govoreći, znači to je do ožujka 2019. Čak i ako komisija odgađa prijedloge do svibnja ili lipnja 2019. To je dakle jako ambiciozno koliko se mogu prisjetiti zadnjih pregovora koji su trajali dvije i, dvije i po godine, a sada želimo to postići u nekoliko mjeseci brzinom Formule 1. Ja bih rekao da sam malo skeptičan obzirom na Brexit i sve ostalo, pa pokušamo. Imamo problem sa e, leaders agendom, a to je stajalište vijeća je nešto što e, se odvija u potpuno različitom kalendaru. Dakle, čak i u lipnju nakon izbora to će biti jedan od prvih e, sastanaka, ali ne i finalizacija MMF-a. Znači imamo različite kalendare za e, parlament i za takozvane lidere, a to je vijeće i to je problem. Te dvije institucije bi trebale zapravo imati zajednički kalendar. Hvala. Hvala gospodin Levandovski. A sada dajem riječ gospodinu Kelju, izvolite imate riječ. Hvala i slažem se sa onim e, što su rekli kolege. Vrlo je pozitivan pristup koji smo čuli. E, gospodin Baronescu je napravio dobar posao i, zaista je i, e, izrazio neke prioritete sa kojima se slažem. Jedna stvar koju želim reći je to da kad govorimo o onome što je rekao Klod koji sada odlazi, a o vlastitim resursima, gospodin Landovski o tome nešto rekao, mislim da je toga puno odbećeno u prošlosti, ali da ne smijemo prihvatiti to odbijanje, to odbacivanje, jer iz godine do godine stvari postaju sve jače i snažnije za Europsku uniju da, ima svoje resurse, naročito u područjima u kojima možemo pokazati da dodajemo vrijednost. Claude je spomenuo e, roaming, e, jeftini internet, e, Galileo, Kopernikus i tako dalje. Također možemo dodati i fond solidarnosti, Erasmus i tako dalje i što budemo više toga mogli pokazati e, i koliko, što god budemo mogli odvojiti za ove vrlo vrijedne evropske e, programe, oni će biti učinkoviti i više će građana e, shvatiti da je Europa dobra stvar. I sve je to bolje nego biti ostavljen na samo. U sobi je veliki slon, a to je Brexit i kako će to imati utjecaja na proračun, to zaista ne znamo. Hoće li to biti e, završeno u ovome razdoblju ili će preći u drugom razdoblje, da li će to biti na kratke staze ili na duge staze, ne znamo, ali moramo raditi na temelju činjenica koje znamo i učiniti najbolje što možemo, ali moramo imati što je snažni e, proračun i moramo o tome obavijestiti građane jer je to u njihovom e, interesu i to radimo u njihovom interesu i u interesu svih europljana i to je e, i imamo dobre primjere kao što je već izrečeno. Dobar je ovo početak i moramo se ujediniti uh, u na nekoliko čela i um, postignuća koje želimo imati. A sada gospodin Ilen uh, koji će nam reći nešto u zaključku. Uh, dakle, teško je reći što bi gospodin Marinesko rekao nakon svega ovoga, ali mislim da ono što nam je zajedničko da imamo dakle zajedničko stajalište sve što je dodato je zapravo e, se temelji na onome što smo već odlučili u našem izvješću i dakle možemo e, usvojiti sve što je rečeno e, jer je to vrlo važno. Također znam da je gospodin Veladonski čovjek koji ima vrlo realistične stajališta o proračunskim pregovorima, ali ne, ne smijemo ići unatrag. E, ne, možemo reći da bi to moglo biti važno za e, budućnost Europe. Moramo dakle jasno izreći da države članice e, su odlučile potrošiti 3% bruto nacionalnog dohodka i nismo uspjeli. Želimo da nam budžet bude reći 120 milijuna je nešto o čemu se možemo dogovoriti, ali to nije um, uh, ono što će biti um, doprinos Evropske unije ako želimo da to bude 3% sveukupnog nacionalnog dohoda. Ali ne smijemo početi kao prosjeci, moramo se držati onoga što smo odlučili. Dakle, to je prvo pitanje. Drugo, ja bih možda mogao nešto reći kratko i nadovezati se na ono što je rekao gospodin Tomas. Ako želimo transfer između eh, inovacija i velikih projekata, onda bih zamolio koordinatore da razmisle e, o odluci koja je donesena nedavno, a da se da se ne komentira politika industrije koja proizlazi iz e, onoga što je proizvala e, komisija, jer je to jedan najloših dokumenata koji sam vidio u životu, a to je od Želimo da e, predsjedavajući ovoga odbora nešto napiše ako e, odbor za industriju ne govori o, o, tome što je o tome napisala komisija, tko će onda to napraviti? Želimo, ako želimo transfer E, osnovnog istraživanja i cijeloga toga niza vrijednosti koji će se prenijeti na projekte koji se odnose e, na industrijsku, politiku i druge strategije. Moja molba je da razmislimo ponovo kako možemo osnažiti stajalište tako da ne ignoriramo ono što je komisija proizvela i da dakle ostavljam e, predsjedat izvjestitelju da e, kaže komisiji da je to jedan od najloših dokumenta koje komisija ikad izdala o nekom tako važnom pitanju. A i zadnje što želim reći što se tiče e, proračunskog razdoblja moramo e, uzeti sve u obzir i to sustavno jer jer smo zaduženi za E, sustavni pristup e, IAT-u. E, ne smijemo samo izabrati što nam se sviđa, jer će to, ono što sam čuo od svih kolega je da želimo pokriti sve aspekte onoga što se tiče proračuna, a koje, što je u vezi sa portfeljem ovoga odbora ITRE. U ime izvjestitelja samo ću vas zamoliti da ne izabirete samo pojedične teme, već da pokrijemo sve teme i to sustavno. Vrlo je važno da e, ne stvorimo dojam da želimo neke stvari izdvojiti kao što je EAT e, proračun. Hvala. Hvala gospodine Ile. E, rok je 14. studeni za amandmane, dakle ovim zaključujemo ovu točku dnevnog reda. E, sljedeće je razno, imali nešto pod razno, ako ne, onda ćemo sada zaključiti naš sljedeći sastanak, odnosno dva sastanka su 27. i 28. studenoga. Hvala lijepo.